od ukidanjem parlamentarnog imuniteta gospodin Česlavu Sjekirskom u kontekstu procedure u vezi inspekcije glavne poljskih institucija za cirkulaciju. Uglavnom to će raditi naš odbor za pravna pitanja koji je na to nadležan i on će o tome, o tome odlučivati.